prigovor e, po poslovniku e, odobrenje glifozata. Prvi govornik je e, izvjestitelj Giovanni Lavija. Ima četiri minute, izvolite. Hvala predsjedniče, gospodine povjereniče, kolege i kolegice. Ova rasprava danas nije bila predviđena na dnevnom redu, ali ja smatram da je možda bitno da raspravimo o tako važnoj temi ovdje u e, vječnici koja nas se tiče izbliza. To je riječ o e, zdravlju ljudi, životinja i okoliša i zato sam zadovoljan što se ova rasprava može održati ovdje pred svima. U posljednjih nekoliko mjeseci mi smo imali e, žestoke rasprave po pitanju ove odluke Europske komisije da obnovi odobrenje za korištenje glifosata i to u okviru, znači u normativnom okviru odnosno uredbe za stavljanje na tržište proizvoda za zaštitu bilja. E, i e, ta je, taj odobrenje bi trebalo i steći u lipnju 2016. godine. Kao što znate, glifosat je e, sistemični herbicid, to je aktivni, aktivni sastojak koji se koristi u vrlo velikom obujmu u poljoprivrednoj proizvodnji. On je korišten u zadnjih 40 godina u cijelom svijetu i koristio, se u 76% slučajeva upravo u poljoprivrednom sektoru. Odbor Envi koji je danas evo uložio ovaj prigovor je e, zapravo podržao ovaj prigovor o kojem sada ovdje raspravljamo i sada tražimo Europsku komisiju da e, povuče taj prijedlog e, provedbene uredbe i da ne obnovi da ne obnovi da ne obnovi taj to odobrenje i također da napravi popis koformulanata koji nisu prihvaćeni za uporabu u za zaštitu bilja. Mi tražimo također komisiju da u kratkom roku napravi neovisnu reviziju klasifikacije glifozata na temelju dostupnih znanstvenih podataka e, koji su vezani uz potencijalnu karcerogenost te substance, te tvari. Moguće je da ona e, također prema nekakvim horizontalnim znanstvenim kriterijima utječe na, kao, odnosno djeluje na naše žlijezde kao endokrini disruptor. E, nakon obnavljanja e, tog odobrenja od strane komisije to više neće moći biti moguće u ožujku 2015. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka i ARC je navela glifosat kao potencijalno kancerogen za e, čovjeka i također oni su priložili dovoljne dokaze e, pojave tumora na životinjama. 2015. E, godine u studenom Europska agencija za sigurnost hrane je protivno mišljenju te Međunarodne agencije za istraživanje raka Iraka e, zapravo predložila da se obnovi to odobrenje i rekla je da nije vjerojatno da taj proizvod ima kancerogena svojstva za e, zdravlje ljudi i da to ne opravdava klasifikaciju te tvari kao potencijalno kancerogene. Upravo zato e, je donesena ta provedbena uredba o stavljanju na tržište ponovnog glifosata, odnosno obnavljanja te, tog odobrenja. Zato mi smatramo da bi se trebalo E, započeti sa primjenom e, sredstva predostrožnosti jer smatramo da se moramo zaštititi od svih onih proizvoda koji imaju potencijalno štetne učinke za zdravlje životinja ili ljudi. Kada je riječ o stavljanju na tržištu tih e, proizvoda za zaštita bilja, državama članicama se ne zabranjuje da primijene to načelo predostrožnosti kada postoji bilo kakav oblik nesigurnosti ili kada postoji opasnost da se neki pesticid ili neka tvar koja je možda potencijalno opasna za e, ljude, životinje ili okoliš da se stavi na tržište. Također e, mi tražimo da ova uredbena, e, da ova provedbena uredba komisije zapravo bude ukinuta s obzirom da ne jamči, da ne jamči zaštitu zdravlja ljudi. I zato tražimo tražimo da se taj prijedlog uredbe povuče, da se ne obnovi odobrenje za glifosat i poziva EFSU da nam dostavi sve znanstvene dokaze. E, kolege, e, gospodine povjereniče, molim vas da uvažite ovo mišljenje odbora i želim da se izrazite po tom pitanju. Hvala. Za komisiju će sada govoriti gospođa Jurova gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, da vas podsjetim na pravo ispitivanja Europskog parlamenta. E, treba ispititi da li to prelazi ovlasti koje su definirane u osnovnom zakonu. E, želim e, ukazati na to da odobrenje glifozata te, ti su propisi usklađeni sa uredbom 107 od 2009. i uredbom iz 2011. o komitologiji. To stoga ne nadilazi ovlasti komisije sve u skladu sa zakonodavnim okvirom. E, službe komisije sada raspravljaju sa državama članicama najbolji put e, za obnovu glifozata i nastojat ćemo naći rješenje koje će dobiti najširu potporu država članica. E, sadašnji nacrt će biti još popravljen E, uvaženi zastupnici, prije no što e, izrazite svoje mišljenje o ovoj rezoluciji, e, htjela bih ukazati na neke stvari koje su, o kojima se već raspravljalo u NBU. Imamo mogućnost da revidiramo odobrenje ako dobijemo takove podatke od EFSI od epse Sadašnji e, nacrt, ako se usvoji, neće dozvoliti e, glifozate koji e, sadrže formulant u pitanju. Industrija mora objaviti regulatorne studije i e, poslati ih komisiji. Imamo i skupinu e, za to područje. Sada pojašnjavamo razne e, detalje koji su važni za to područje. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, za klub EPP. A riječ ima Angelique Delae. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, e, želim vam formalno gledano obavijestiti da se radi ovdje o provedbenom aktu, pa prema tome neće imati nikakve pravne posljedice. Međutim, što se samog sadržaja tiče, e, znamo da je poljoprivreda u krizi. Glisfosat je zaista ključan za E, e, e, uništavanje korova, a glifosat ne može biti nadomješten u današnjoj situaciji. Zato tražimo da se iznađe neko rješenje. Postoji postupak prilikom homologacije tvari i mi smo do sada poštovali taj postupak. Za slučaj novih informacija komisija može ponovno povući svoje odobrenje. Mi želimo da se na tome radi do kraja 2017. godine. Ja sam u ime Pučana uložila amatmane gdje tražim da se ograniči primjena te tvari vremenski. E, e, među koformulantima koje treba zabraniti ima primjenice kotavamin i zato te molim da države članice pokušaju naći alternative za korištenje glifosata. Molim sve kolege da podrže moj prijedlog. Hvala. Hvala lijepa. Kolegice, imate plavi karton. Kolegice Miljo, želite li odgovoriti? Želite li odgovoriti na plavi karton? Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. govorili se u nekim točkama u vezi s glifozatu koji su važni u primjeni. Niste nešto rekli o tome da uvozimo i e, životinsku hranu iz trećih zemalja. O tome također treba raspraviti. Postavlja se pitanje ne bismo li zbog predostrožnosti i upravo iz tog razloga trebali zabraniti e, primjenu glifozata e, na svim područjima. Hvala. Draga kolegice, ja se nadam da sam shvatila dobro vaše pitanje. Mislim da bismo na tu temu trebali imati puno širu debatu prije nego što se definitivno odlučimo. Kolega Pavel Poc govori za socijaldemokrate. Hvala lijepa. Ovaj parlament e, mora prigovoriti protiv provedbenih akata. E, morali smo cijeli proces komitologije revidirati E, pa nezamislivo je da sada moramo e, ulagati prigovore. E, bila je laž da glifozati nemaju ostataka, ne ostavljaju rezidue. Treba ispitati koliko tih tvari se nalazi u hrani. Trebamo zaštititi naše građane komisija opravdava svoj, e, svoju preporuku na osnovu e, takozvanih ključnih studija. A ko je te studije financirao? Industrija. E, I, i pokazuje se da glifozat uzroke, uzrokuje mnoge bolesti. Glifozat je E, patentiran e, čak kao antibiotik. To je vrlo zanimljivo. E, sada gospođa Gerling ima riječ. Minutu i pol, izvolite. Hvala lijepa. Moj klub će se zaista jako boriti protiv ove rezolucije nećemo glasati za nju. Mogla bih govoriti dugo o korištenju glifosata i koliko su oni važni za poljoprivredu, međutim zato nemamo vremena. Stoga ću se koncentrirati na ono što smatram da su manjkovosti same rezolucije. U rezoluciji se kaže, i to je dio opravdanja, da su e, ostaci rezidua glifosata nađeni u tlu i u e, i u vodi. To je točno, međutim kako nam kaže Njemački institut za rizike, e, manje u e, količini od manje od jednog posto dnevnog prihvatljive doze. Da, kažu nam da se glifosat nalazi i u hrani. Da, ali se radi o količini koja je puno, puno manja nego li e, to bi bilo štetno za ljudsko zdravlje. Prema tome čemu ova rezolucija? Ona je apsolutno irelevantna. Isto tako, pod točkom IOC se kaže da sadašnji e, predlog nema nikakve e, restrikcije u u samom korištenju, a to nije točno. To sve stoji e, u prijedlogu rezolucije. Prije nego što razmislimo o korištenju glifosata i koliko nam je on vrijedan, moramo zaista raspolagati pravim činjenicama. Što se tiče načela predostrožnosti, onaj on stoji u e, europskim propisima i on se mora koristiti kada nema znanstvenih savjeta, ali postoji jako puno znanstvenih savjeta i to jest jedan od problema jer moramo e, izabrati e, između onoga što kaže EFSA i FLC. Ja bih se držala EFSA. Gospodin Herbrandi ima riječ, hvala. Hvala predsjedniče. E, jako sam imao sreću jer sam provjerio kada će ova rasprava biti na plenarnoj sjednici i shvatio da je to sada. Dakle, što se tiče cijelog postupka odobrenja od strane komisije, moramo biti vrlo jasni kakav je to postupak kada povjerenik nakon što je predložio odobrenje šalje pisma najvećim industrijskim tvrtkama koji rade na tom planu i traži od njih veću transparentnost. Ukratko bilo je jako puno problema i da točno je EFSA postoji i, imamo važnu ulogu prilikom donošenja odluka u Europi. Mi računamo na EFSA, a EFSA je prilično jasna u svojoj izjavi. Moj klub zastupnika smatra da moramo pomno proučiti što kaže EFSA. Međutim, EFSA ne kaže ništa o, e, o vremenskim rokovima ili brojem godina e, koje moramo koji se moramo odlučiti. Mi kao e, liberali tražimo da komisija odobri korištenje glifosata na maksimalno pet godina. A isto tako trebati uzeti u obzir da bude li u međuvremenu tih pet godina dokaza da je glifosat puno opasniji nego što smo mislili da e, povuče, e, povuče korištenje glifosata. Nadam se da ćete slijediti taj prijedlog. Hvala. Želim se e, ispričati gospođi Gerling i gospodinu Saniju jer gospodin Sani je htio uputiti plavi karton gospođi Gerling. Ako želite možete to učiniti sada. Evo hvala. Ja bih htio postaviti pitanje kolegici Görling. Smatram da je to bitno za ovu raspravu. Dakle, ako postoji protivljenje korištenju glifosata, i odnosno želim reći da e, otprilike polovica e, glifosata se koristi upravo u poljoprivredi i to posebice za proizvodnju kakaa. Pitam se ja ima li kakvih alternativa? Ima ih i na njima bismo trebali raditi. Hvala. Ako sam e, dobro shvatila, vaše pitanje odnosilo se na korištenje glifosata. Jeste li govorili o kakao? Nisam baš dobro shvatila u prijevodu. Da, Postoji puno različitih aspekata e, poljoprivrede. Neki se više koriste u Europi nego li kakao i oni se zaista jako oslanjaju na glifosat, neki više, neki manje, ali imamo i direktivu o održivom korištenju gdje se vrlo jasno kaže poljoprivrednicima kako treba koristiti glifosat i e, kakve mjere trebaju produzeti. Ja sam zato duboko uvjerena da se može baviti pitanjima otpornosti, ali e, tvrdim da i dalje trebamo glifosate. sada ima riječ Marija Kilenen. Hvala. Prema IARC-om, Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka, u ožiku 2015. godine glifosat je klasificiran kao proizvod koji je vjerojatno kancerogen e, za e, čovjeka. I također se može dokazati da e, utječe na endokrini sustav. Prije nekoliko tjedana, također potrebno nekoliko tjedana da bi se glifosat uspio razgraditi u prirodi. Kada govorimo o razgradnji glifosata, činjenica je da on kada dolazi u tlo ima jako velik negativan utjecaj na e, okoliš i također e, ti čitavi proizvodni procesi su vrlo spori. Imamo nekakve, e, e, imamo izvještaje o tim e, ne samo toplim, nego također i hladnim okruženjima i smatramo da ne bismo smjeli smjeti slijepo slijediti upravo ta istraživanja. Martin Heusling ima. Dobro je da govorimo o glifozatu jer se radi o načelu koje je sveti, svet za Evropljane, a to je pitanje predostrožnosti. E, to, tu sumnju je izražila svjetlizacije. E, imamo i, veliko, veliki gubitak bioraznolikosti zbog e, uporebe ove substance. To je doseglo već 70%. To se može dokazati u, žitu u, i u nama E, ova supstanca jednostavno se ne smije nalaziti u hrani. Ako ozbiljno razmislimo e, moramo odlučiti hoćemo li to e, ispitati. Nakon dugih diskusija komisija je rekla da će produžiti to za ne znam koliko godina bez ograničenja. To smiju svi upotrebljavati, lajci i stručnjaci da li ekonomski razlozi e, e, mogu biti odlučni kad e, razmišljamo o zdravlju i ekologiji. Mi ne smijemo produžiti ovo odobrenje. Ova transparentnost koju je spomenula povjerenica, mislim da trebamo imati općenito transparentnost, ne samo pojedinačnu. E, gospodin Lize vam daje plavi e, karton. Želite li odgovoriti? Izvolite gospodin Lize. Hvala predsjednik gospodine Hojsling. Rekli ste da komisija nije predložila ograničenje, ali imamo i amandmane e, koji predlažu ograničenje. Ako e, se rezolucija tako usvoji, e, možemo e, pretpostaviti da će doći do korištenja još otrovnih tvari. Izvolite gospodine Heisling. EPP je već učinila veliki korak naprijed u odboru za poljoprivredu. Međutim, E, stvar je u tome nemamo samo kemijske alternative za glifozat možemo koristiti i mehaničke e, metode koje će e, u 90% slučajeva nadomjestiti korištenje glifozata stoga je pitanje trebamo li neograničeno koristiti tu supstancu to je temeljno pitanje E, dame i gospodo. E, dopuštam samo jedan e, plavi karton, ali gospođa Juse ima plavi karton, dozvolit ću to iznimno, izvolite. Možete li mi reći koliko koštaju te mjere i koliko također nas koštaju svi negativni učinci stakleničkih plinova? Puno hvala. Liebe Frau Kollegin, ich bewirtschafte einen Drage kolegice, e, pozivam vas da e, ispitate ove alternative za glifozate koje se mogu koristiti na poljoprivrednim dobrima. E, to je stvarno moguće. Hvala lijepa. Gospođo Gerli, niste bili... Oprostite što nisam dozvolio ove karte. E, gospođa Leonova ima jednu minutu. Zahvaljujem predsjedniče. Također ja ću se uključiti u ovu raspravu zato što je danas dobro da možemo o tome govoriti s obzirom na glasovanje u srijedu. To novo odobrenje za glifosat je nešto što se mora zaustaviti. Zašto? Zato što e, se ne može razmišljati o produljenju odobrenja u trenutku kada dvije najveće znanstvene agencije se ne slažu o tom pitanju. Zato je bitno ih okupiti za isti stol kako bi se došlo do zajedničkog stajališta bez kojeg ove europske institucije ne smiju razmišljati o produljenju odobrenja za glifosat. Osim toga, mi smo također već i ranije rekli e, kolika je opasnost po, e, endokrine, e, zbog endokrinih disruptora. Također moramo pričekati i agenciju koja bi se još trebala izraziti po tom pitanju i u narednih nekoliko mjeseci izraziti svoje mišljenje. Prije toga nije moguće odobriti produljenje za glifosat. I zato e, on ima veliki utjecaj na ne samo e, ljude i životinje, nego također i na morske organizme. A sada kolegica Megines na jednu i pol minutu. Hvala lijepa i petnići hvala kolegama na ovako važnoj raspravi. Zanimljivo je to sam sve primila kao pismo, o tome mnogi žele zabraniti glifosat, mi ih poštujemo. Međutim, u posljednjih nekoliko dana dobivam i e, mailove od pojedinačnih poljoprivrednika, ne od e, udruženja poljoprivrednika i oni govore koliko im je ključan glifosat. E, kada pokušavaju imati održivo poljoprivredu i e, smanjiti e, emisije ugljičnog dioksida. Kemikalije su naravno one koje brine sugrađane, ali moramo znati točno o čemu se radi. Ovdje čini se postoji dva oprečna znanstvena istraživanja. S jedne strane gledaju se rizici koje radi međunarodna e, agencija za istraživanje raka, a druge e, da je EFSA. Moramo e, lučiti ta dva izvješća i mi kao pučani moramo s jedne strane znati da naši proizvodi trebaju biti sigurni, ali ne želimo da se glifosat u potpunosti zabrani i da se moramo znati na koliko godina će se on koristiti. Moramo slušati dakle sve glasove, sve oni koji lobiraju na ovu važnu temu. Hvala lijepa. A sada Karim Fadenbach na, na jednu minutu. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, govorimo o glifozatu koji e, se danas koristi kao zaštitnih e, biljaka. To je herbicid koji ubija biljke. On ne uništava samo korov e, jer ne razlikuje između korova i korisnih biljaka. Kad Dakle, e, biljka se može oduprijeti e, glifozatu samo ako ju je Monsanto učinio takovo. Glifozat šteti e, zdravlju, on uzrokuje rak i hormonalne promjene. Koliko smo mi izloženi takovoj opasnosti? Ako ovdje negiramo E, e, da se često susrećemo sa glifozatom, onda možemo e, dozvoliti uporabu glifozata. Ako smo svjesni da je glifozat štetan, onda ne smijemo odobriti njegove... Gospodin Bogović bi htio postaviti pitanje. Izvolite. Gospođo Kadenbach, čujete me? Izvolite, gospodine Bogović. Ja sam... Ja dakle, uskajam e, voće i e, koristim e, glifosat kao jedan od herbicida i to 1996. Koristim ga vrlo često, mi koji ga koristimo zaista smo oni koji želimo saznati istinu. On se koristi već 40 godina i e, kroz sve te godine e, mislim da moramo misliti ne samo na različite mjere opreza, ali tu je predsjedavajući prekinuo smisao plavog kartona jeste da postavite pitanje, a ne da držite govor. Stoga idemo dalje s govornim. Kriste za ima riječ. Jednu minutu. Hvala. Glifosat e, je tvar koju stručnjaci za tumore smatraju vjerojatno kancerogenim. EFSA je zaključila da glifosat zapravo ne donose nikakve rizike po zdravlje ljudi. To su dvije suprotne tvrdnje po pitanju glifosata. I upravo zato kada govorimo o ta dva različita vrednovanja, ja smatram da je zabrinjavajuće produljiti odobrenje. Zašto? Zato što ako produljimo odobrenje e, za e, E, glifosat za narednih 15 godina i to u trenutku kada postoje dva različita stajališta, dvije agencije, smatram da je to opasno. Zato e, E, bi Europska komisija trebala zaštitu zdravlja ljudi staviti na prvo mjesto. E, glifosat ne možemo e, odobriti na narednih 15 godina prije nego što usuglasimo mišljenja dviju velikih agencija. Možda je moguće naći neku alternativu, ali trebali bismo to istražiti. Ono što ne smijemo napraviti, a to je ne smijemo zanemariti zabrinutost OMS. Dolazimo do postupka uh, Catch the Eye uh, imamo previše uh, zastupnika koji su se javili pa neće svi moći uzeti riječ. Prva ima riječ gospođa Mihajla Šobova kolege i kolegice. Drago mi je što možemo govoriti o toj temi. E, građani moraju biti svjesni e, o čemu mi ovdje razgovaramo. Moraju moći e, utjecati na odluke o tome hoće li se takove opasne tvari koristiti u poljoprivredi ili ne. To je veliki prioritet i država članica Stoga sam pitala naše ministarstvo poljoprivrede i ministarstvo za okoliš. Mm, oni su mi rekli e, da e, moramo poduprijeti komisiju. Ja ja ću dati e, svoju podršku amandmanima EPP-a koji traže da se skrati e, odobrenje na 7 godina. Gospodin Garcia ima riječ. Gospodje. Zahvaljujem. Ja mislim da je jako bitno imati ovu raspravu zato što postoji nedumnica i trebamo raspraviti o nekim aspektima. Smatram da je ozbiljno da ovdje neki kolege govore da postoje E, različite agencije s različitim mišljenjima, ali Europska agencija za sigurnost hrane EFSA e, je naše tijelo, naše europsko tijelo za sigurnost hrane i oni su rekli da ne postoji rizik po pitanju te aktivne tvari. Također i e, je to potvrdila i Njemački institut za procjenu rizika. A onda imamo Međunarodnu agenciju za istraživanje raka koja je odredila da postoji vjerojatnost rizika. E, zato moramo reći da postoji dvojba. To je u svakom slučaju proizvod koji koriste poljoprivrednici, ali to nije dovoljan argument. Pitanje je vjerujemo li mi našoj Europskoj agenciji za sigurnost hrane ili ne. Ja vjerujem, ja biram vjerovati našem sustavu za sigurnost, a ne nekim drugima. Ako postoje dvojbe, e, moramo to razriješiti, ali smatram da ne smijemo ne vjerovati EFSI. Richard Ashworth ima jednu minutu, izvolite. Ovaj parlament ima obavezu da se osigura da je hrana koja se jede sigurna, zdravstveno ispravna i da se ispravno ponaša prema okolišu. S druge strane, moramo biti e, sigurni u to da odluke koje donosimo e, uzimaju u obzir rizik i moramo biti svjesni posljedica naših odluka. Što se pak tiče glifosata, e, e, e, EFSA ga podupire, a za sada nema odmah neke alternative. Industrija bi morala dakle mehanički rješavati korova i vjerojatno bi posljedica bila veće korištenje drugih kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, a poljoprivrednika eh, se vjerojatno našli u poteškoćama. Mislim da mi ovdje moramo djelovati razumno, ne emotivno i zato eh, vam odobravam, eh, možda se ovo odobri. Hvala raka uvrstila je glifosat u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene Metaanaliza epidemioloških studija radnika koji su u svom radu koristili herbicid pokazala je povećan rizik kod njih od bestaničnog limfoma. multinacionalne kompanije s druge strane umanjuju opasnost glifosata za zdravlje jer i dalje žele prodavati gmo koji je jedino konkurentan s aplikacijom tog herbicida. smatram da odluku o produženju odobrenja uporabe glifosata moramo donositi poštujući načelo predostrožnosti narušavanje tog načela narušava pravo građana a u ovom slučaju poljoprivrednika na zdrav život u zdravom okolišu kao i na njihovu sigurnost u radu. nakon konzultacija koje sam obavila sa stručnjacima da se podrobnija analiza učinaka glifosata na ljudsko zdravlje može napraviti u roku unutar godine dana te svjesna činjenice o razmjerima uporabe glifosata kao aktivne tvari u poljoprivredi predlažem da se odbije ovaj prijedlog europske komisije. Sljedeći govornik je Brunis Rope. Europska komisija nije spremna da promijeni sadašnju situaciju sa glifosatima. Stoga Europski parlament mora igrati naročito važnu ulogu Komisija zaboravlja čak i skandale e, u, recimo u vezi sa njemačkim pivom. E, ne brine e, je znanstveno istraživanje koje pokazuje da glifozati mogu biti zdravlje, opasni po zdravlje Znamo da poljoprivredni sektor se sada nalazi u krizi i ako zabranimo e, glifozate stvari će biti još teže za poljoprivrednike. Stoga je najbolja stvar da dana, e, produžimo odobrenje za glifozate e, za nekoliko godina, a da postrožimo propise o korištenju E, recimo e, glifozati se ne smiju koristiti e, u neposredno prije žetve. Hvala lijepa gospođo Ropte. Sada riječ ima povjerenica Jurova. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, ponavljam, Ovdje se pitamo je li prijedlog provedbenog akta e, premašio ovlasti. Kao što sam ranije rekla, taj e, prijedlog e, provedbene uredbe je konsistentan sa sadašnjim uredbama. Stoga komisija smatra da je to u skladu sa njezinim provedbenim ovlastima. Komisija će nastaviti sa svim dionicima raspravljati o aspektima odnove obrovrenja za glifosate. I e, naš provedbeni akt će zato vrlo vjerojatno biti izmijenjen. Izvjestitelj ima dvije minute. Hvala predsjedniče. Evo kao prvo trebam naglasiti koliko je ova rasprava bila korisna koja nam je omogućila da uz prisutnost svih kolega ovdje u vijećnici e, svatko od nas izrazi vlastito stajalište. Vidjeli smo da postoje e, različita stajališta unutar ovog Europskog parlamenta, kao što je već e, bilo utvrđeno i na odboru za zaštitu okoliša. Ali smo ovdje kako bismo pronašli moguća rješenja. Tako smo čuli i prijedloge za određene amandmane nekih političkih klubova koji bi možda mogli s jedne strane ublažiti e, taj zahtjev e, da napravimo produljenje odobrenja ili pak s druge strane da zajamčimo istovremeno što je prije moguće e, E, e, da zajamčimo zapravo sigurnost spram ovog potencijalno kancerogenog proizvoda. No, svi moramo biti svjesni da e, je važnost da taj proizvod koji se koristi često u poljoprivredi kao herbicid, da kao što su rekli neki kolege, da bi se možda mogao nadomjestiti samo nekakvih mehaničkim postupcima, a s druge strane to je pitanje je li to tehnički e, moguće i također bi li to ugrozilo konkurentnost našeg poljoprivrednog sektora. E, vjerujem da ćemo se sutra i u narednih dana ponovno okupljati kako bismo glasovali o toj temi, zato vas molim da svi dobro razmislite. Također se pojavio još jedan element koji ću samo kratko naglasniti, a to je uloga Europske agencije za sigurnost hrane. To je tehnički instrument kojim raspolaže Europska unija i kao što je već i rekla kolegica iz kluba socijaldemokrata Klara Aguilera, e, to je instrument koji imamo na raspolaganju i E, u koji bismo trebali vjerovati. I ako to tako neće biti, onda ne znam čemu nam služe te agencije, e, s obzirom da izdajemo mnogo iz proračuna za njih. Hvala. Hvala, gospodine Lavija. E, ova rasprava je sada za, završena.